prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Prva kolegica koja će preuzeti riječ je gospođa mari Kristin, Arnotu. Imate riječ, izvolite. Monsieur le Président, mes chers collègues. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Zal. Je li gospođa tu prisutna? Meine Damen und Herren, darf Sie jetzt bitte freundlich dazu auffordern. Onda vas, dame gospodo, sada ljubazno molim da prekinete vaše razgovore i da napustite dvoranu ukoliko e, želite dalje razgovarati. Molim vas da poštujete kolegicu. Molim vas napustite plenarnu dvoranu ako želite nastaviti s razgovorima. Hvala vam, gospođa tu izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, glasovali smo protiv ratifikacije ovih sporazuma. Ukrajina je trenutno rastrgana između istoka i zapada i to se vidi na tragičan način svaki dan. Ne zaboravimo da ova kriza proizlazi iz potpisivanja ili nepotpisivanja sporazuma o kojima danas raspravljamo, budući da je to krenulo od predsjednika Janukovića, nakon čega je izvršeni državni udar. Zato ja ne mislim, zato ja mislim da bi trebalo smiriti stvari između dva tabora. Pridruživanje Europske unije Ukrajine ima za cilj promicati, očuvati i konsolidirati mir i stabilnost. Trenutno ćete dovesti do suprotnog, će to dovesti do suprotnog rezultata. Kako provesti sporazum o slobodnoj trgovini s državom u kojoj je građanski rat na trećini njezina teritorija. I na kraju zabrinjavajuće je i alarmantno da niti jedna studija utjecaja nije provedena budući da ovaj sporazum sadrži brojne opasnosti kako za europske radnike i francuske radnike tako i za ukrajinske radnike. Hvala. Sljedeći kolega koji ću uzeti riječ je gospodin Jean-Luc Schaffhauser. Gospodine Schaffhauser, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Glasovali smo protiv ovoga sporazuma. Budući da e, sporazum o pridruživanju u ovom trenutku znači priprema za rat. Na taj način se naglašavaju podjele između istoka i zapada, a trebalo bi raditi na jedinstvu i za mir. To znači poštivati ukrajinski narod glasujući protiv. U lažnim gospodarskim nadama plin i električna energija već su skuplji kao i voda. Uništavanje radnih mjesta i sve veća nezaposlenost. Pomoć Zapada neće biti dovoljna da se obnovi ova država koja je podijeljena i uništena. I naš parlament laže u Ukrajini pokazujući nešto što nije u proporciji sa ekonomskim poteškoćama. Ukrajina će biti još siromašnija, a pomoć Zapada neće nikada biti na visini očekivanja. Ukrajinski narod brzo će se osjetiti izdanim od Zapada. Na kraju, Ukrajina i demokracija Ukrajini je vrlo fragilna u rukama korumpiranih oligarha, postoje i neki fašistički elementi koji siju mržnju i rasizam. Kolega, molim vas da završite. Hvala lijepa gospodine Schaffhauser. Sljedeći kolega koji se javio za riječ je gospodin Peter Jar. Peter Jar, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovao za ove sporazume o pridruživanju zato što za mene to ne predstavlja kraj jedne priče, nego početak jedne priče, mogli bismo to i tako opisati, da, da ćemo stvoriti poverenje u zajedničku suradnju. I mislim da onaj tko pažljivo pročita taj sporazum, tko pogleda perspektive koje iz toga slijede, vidi da to nije samo perspektiva za Europsku uniju i za Ukrajinu, već da, to, da bi to mogla biti isto tako i perspektiva, ako tako želite, e, za jedan trijalog između Europske unije, Ukrajine i Rusije. Dakle, još jednom ponavljam, da uz zajednički rad, uz trgovinu možemo stvoriti povjerenje i stoga je i velika većina ovog doma glasovala za zaključivanje tog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Jar. Langenbrock i druge kolege molim da nastave razgovore izvan dvorane. Berner, Elmar, molim vas izađite i razgovarajte vani. Hvala lijepa. Sljedeća kolegica koja e, se javlja riječ je gospođa Morvaj. Gospođa Morvaj, izvolite. Hvala. Hvala. Kao zastupnica iz Mađarske glasovala sam protiv ovoga sporazuma. Nisam mogla glasovati za sporazum o pridruživanju koji bi stupio na snagu između Europske unije i zemlje koja opetovano ne poštuje prava 200 tisuća Mađara, ljudska prava mađarske manjine. Dakle, ti ljudi bježe iz Ukrajine. Ovdje je rečeno u sporazumu da će se poštivati ljudska prava etničkih manjina. Međutim, Ukrajina ne poštuje njihova prava. Ne govorim o stranačkoj politici. Kada su e, zastupnici iz Fidesa zapljeskali, e, uistinu je to pogodilo. I kada je zastupnik iz Manđarske, iz Transkarpatije, odlučio ne uzeti riječ u raspravi, to me uistinu iznenadilo. Frau Hvala lijepa gospođo i Sljedeći kolega je Petar Mah. Gospodine Mah, izvolite. Je li gospodin Mah prisutan? Ne, nije. Onda idemo dalje na popisu govornika. Iduća je gospođa Gil. Izvolite. Gospodin Gil. Hvala. Sporazum o pridruživanju je negdje na pola puta između sporazuma o slobodnoj trgovini i članstva u Europskoj uniji. Ovo je drugi pokušaj Ukrajine da se potpiše takav sporazum. Prvi je doveo do svrgnuća demokratski izabranog pro-ruski orijentiranog predsjednika, a građanski rat i do građanskog rata koji sada imamo u Ukrajini. S obzirom na Putinovu retoriku, pitanje je kako će to završiti. Ukrajina je tampon zona između NATO saveza i Rusije. Europska unija je oduzela tu tampon zonu i potencijalno će staviti NATO-ove tenkove na granicu s Rusijom. Što danas radite, ovo što danas radite je zapravo bacanje ulja na vatru koju je zapalila Europska unija. Putin nije najveća prijetnja našoj civilizaciji najveću prijetnju predstavljaju muslimanski ekstremisti. I iz političkih razloga e, je opasno izazivati Ruse. Iz tog razloga je UKIP glasovao protiv ovoga sporazuma. Hvala. Hvala na obrazloženju glasovanja i hvala što ste se držali zadanog vremena. Sljedeći govornik je Klaus Buchner, gospodin Buchner iz kluba zastupnika Zelenih. Mislim da vas sam vas vidio, izvolite. Gospodine predsjedavajući, ovaj sporazum e, sadržava iskaze koji mnogi ne žele uzimati u obzir. To nije niti e, e, niti čudo, budući da imamo preko 150 tisuća rečenica u ovom sporazumu, prije svega u članku 89. o trgovini, na primjer, tu stoji da se zakonodavstvo Ukrajine mora na taj način promijeniti, da se osigura zaštita ulaganja i da se uvedu arbitražni sudovi. Zaštita ulaganja znači ovdje da Ukrajina ne može uvesti nove, nove socijalne zakone ili nove zakone veznih uz zaštitu okoliša koji će ograničiti e, mogućnosti europskih ulaganja. A arbitražni sudovi mogu dovesti do kazni u, u milijardskim iznosima koje bi mogli zatim dovesti do velikih poteškoća za ukrajinska poduzeća. Ako sklopimo sporazum sa tim odredbama, onda će ukrajinski narod vrlo brzo uvidjeti da smo im poslali tojansku konja. Povedenje Europu će pasti, naš međusobni odnos će biti vrlo dugotrajno opterećen s time. Ja ponavljam, potpisivanje takvog sporazuma je izuzetno potrebno, ali ne sa ovakvim poglavljima. Hvala lijepa, gospodine profesore Buhner. Sljedeća kolegica je Tatjana Ždanuka. Izvolite. Hvala predsjedavajući, ja sam glasovala protiv davanja suglasnosti ovom sporazumu. Smatram ovaj sporazum loše pripremljenim tekstom i vrlo neodgovornim. I to je jedna politički motivirana odluka. Za tri dana morat ćemo obilježiti jednu važnu obljetnicu. 51 godina je prošla otkad je potpisan sličan sporazum s Turskom, a postavlja se pitanje gdje je sada Europska unija u odnosima s tom zemljom. Htjela bih preporučiti onima koji naivno snivaju u Ukrajini i nadaju se da će brzo napredovati po pitanju članstva Ukrajine u Europskoj uniji nadaju se bezviznom režimu koji su obećali neodgovorno e, koji je obećao predsjednik Porošenko. Mi pozivamo jedan narod, pozivamo novi narod u ovu europsku kuću koju treba ponovno izgraditi. I prema tome ova naša odluka je u potpunosti neodgovorna. Hvala, gospođa Ždanuka. Sada riječ ima sljedeći govornik, gospođa Gil. Hvala, predsjedavajući. Ja sam glasovala za izvješće kolege Volskog, jer smatram da osnaživanje odnosa između Europske unije i Ukrajine ima važnost u ovom odlučujućem trenutku. Ukrajina je naš susjed i njezin prosperitet i sigurnost sve više utječu na Europsku uniju, kao što smo mogli vidjeti iz nedavnih zbivanja. Čvrsto vjerujem da je u interesu građana obiju strana da se snažno opredijelimo i damo potporu Ukrajini u naporu da provede duboke političke i ekonomske reforme surađujući tjesno na sigurnosti diljem regije. Isto tako vjerujem da je ovaj sporazum koristan u iznalaženju političkog rješenja za krizu u Ukrajini. Na taj način se poštuju suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje. Povjerenik de Gucht je najavio da stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Europske unije kao sastavni dio ovoga sporazuma, da će to biti odloženo kako se ne bi išlo na daljnju eskalaciju odnosa s Rusijom. Ja shvaćam da takav korak može doprinijeti deeskalaciji sukoba, međutim htjela bih istaknuti da odluka Ukrajine da e, stupi u ovaj sporazum s Europskom unijom spada u njenu suverenu nadležnost i moramo braniti čvrsto pravo Ukrajine da donosi suverene odluke. Hvala, htio bih podsjetiti kolege da se obrazloženja glasovanja trebaju ograničiti na jednu minutu. Molim vas da se toga pridržavate. Sljedeći govornik je Petar Mah koji je međuvremenu pristigao u dvoranu. Kolega, izvolite. Děkuji, dámy a pánové, já jsem hlasoval proti této dohodě. Hvala. Dame i gospodo, ja sam glasovao protiv ovog sporazuma između Europske unije i Ukrajine. Smatram da ovaj sporazum nije dobar, posebno ne za Ukrajinu. Ja se zalažem za slobodnu trgovinu, međutim Ukrajina je preuzela obvezu da preuzme čitavu pravnu stečevinu sve uredbe i direktive Europske unije. Ovaj sporazum je podijelio Ukrajinu političkom smislu u 11. mjesecu, to je dovelo do Majdana. Ono što je korisno za zapadni dio zemlje, dakle bescarinska trgovina s Europskom unijom, nije korisno za istočni dio te zemlje. To će otežati trgovanje s Rusijom i drugim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Zato se ja zalažem za sporazum o slobodnoj trgovini, no žao mi je što Ukrajina može, mora preuzeti čitavu pravnu stečevinu, to je veliki teret posebno za to je bio teret za siromašne države članice, a bit će još veći teret za Ukrajinu. Hvala, kolega, i za to što ste pridržavali vremena. Sljedeći govornik je Tomaš Žihovski. Ovdje se radi o obrazloženju glasovanja o izvješću Kloda Moraesa, a sljedeći govornik zatim je kolegica Korana Bilti, s time je završeno obrazloženje glasovanja. Izvolite kolega Štehovski. Važeni pane predsjedajci, Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodine predsjedavajući, ja sam glasovao za ovo izvješće i smatram da je to jedan mali korak za Europsku uniju i Ukrajinu, no to je veliki korak za sve nas u pravcu veće stabilnosti i mira u Ukrajini. Znam e, što mi proživljavamo, mi građani Češke i znam kako smo e, proživjeli to kada je sličan sporazum kod nas usvojen. Sjećam se skeptične rasprave u starim državama članicama. Govorilo se o tome da će to ugroziti stabilnost da će to imati negativne posljedice na nove države članice. Međutim, to se pokazalo netočnim. Nadam se da e, se to neće dogoditi ni u Ukrajini i da će naprotiv ovaj sporazum donijeti veći prosperitet Europskoj uniji i Ukrajini. Hvala lijepa, kolega. Sljedeći i zadnji govornik prije ovom obrženju glasovanja je gospođa Koraca Bild. Hvala predsjedavajući u trenutku kada Putin pokušava vidjeti koje su naše slabosti i stavlja vojne snage na granicu kada se vrši invazija na ukrajinski narod vojnim snagama. Bitno je da je ovaj parlament ujedinjen i da je snažnom većinom pokazao svoju potporu. Ja sam glasovala za sporazum o pridruživanju s Ukrajinom svim srcem. To je važno gospodarski, ali to je isto tako i važan politički signal. Da mi ne prihvaćamo ovakve postupke u Europi. Oni se bore za slobodu, za suverenitet i teritorijalni integritet i to je naša zajednička europska borba. Žao mi je da ljevica i ekstremna desnica nisu glasovali za. Velika većina je glasovala protiv ovoga sporazuma. Smatram da je to neprihvatljivo, da to izlazi izvan okvira evropskih vrijednosti za koje se svi zalažemo. Hvala lijepa. S time smo završili sa obrazovanjem glasovanja i prekidamo sjednicu do 15 sati.